kolegice An Jensen koja se nije iznova kandidirala za na europskim izborima ovim putem želim putiti zahvalu iako danas nije nazočna. Hvala i Saveliniju u tajništvu na njezinom doprinosu pripremi ovog izvješća. Prije svega želim podsjetiti da je parlament podržavao stvaranje europskih nadzornih tijela, e sa AS-a, te vjeruje da Unija treba poboljšati nadzor na razini Unije. Ovo su tijela osnovana 2011. usred financijske krize kada su preuzeli nadležnosti od prethodno postojećih tijela. Ova su tijela zadužena za funkcioniranje tržišta u Europskoj uniji i važna su za očuvanje gospodarskog oporavka te stvaranje novih radnih mjesta i rasta te sprečavanje pojava novih kriza u financijskom sektoru. E, komisijin prijedlog obuhvaća značajno smanjenje sredstava za plaćanja za tri europska nadzorna tijela u odnosu na njihove proračune za 2014. godinu. Također me zabrinjava prijedlog komisije planu radnih mjesta prema kojem taj broj radnih mjesta ostaje nepromijenjen u odnosu na 2014. godinu. To je problem zato što ove, ova tijela i danas ne raspolažu sa dovoljnim osobljem. Ova bi tijela trebala raspolagati odgovarajućim resursima, rezati bi se trebalo na drugim mjestima. Nakon što smo razgovarali sa ovim tijelima, kako ja, tako i predstavnici tajništa, i smo se u snagu njihove argumentacije. DG Markt je također podržao izvješća ovih tijela. Zato predlažem da ponovno unesemo one iznose koje su predložila ova tijela u suradnji sa DG Marktom. Razlog za to je jasan. Tijekom zadnjih nekoliko godina ove su tijela dobila dodatne zadaće, naročito kada je riječ o nadziranju provedbe europskih zakona te poštovanju provedbe. Također tu su i nove ovlasti koje proistječu i zakonodavstva o stvaranju bankovne unije. Ona također traže dodatna proračunska sredstva kako bi ova tijela mogla ispunjavati svoju ulogu nadzora onako kako je to predviđeno propisima. Također je važno da ove agencije raspolažu odgovarajućim osobljem koje provodi e, nadzor i to na zadovoljavajuć način. Inače, ne, pred, ne, nisam sklon predlagati bjankoček, ali mislim da bi angažman osoblja trebalo popratiti racionalno kako bi oni na učinkovit način obavljali svoj posao. Tijekom razgovora sa europskim povjerenicima uspjeli smo vidjeti gdje su problemi kada je riječ o proračunu, međutim nema dodatnih sredstava na raspolaganju. Zato bih htio istaknuti da ova europska nadzorna tijela imaju problema sa zapošljavanjem starijih dužnosnika te nemaju na raspolaganju dovoljan broj, dovoljne resurse. Ova dodjeljena sredstva ne, ne odražavaju njihove stvarne potrebe. Trenutni financijski proračun je mješoviti fleksibilni financijski sistem, te može e, predstavljati prijetnju neovisnosti ovih tijela. Zato bih htio da komisija predloži novi su financijski sustav za ova tijela do 2017. koji će se temeljiti na naknadama koje će plaćati dionici na tržištima. Radujem se što ću nastaviti raditi na ovom izvješću sa izvjestiteljima u sjeni kao i sa drugim članovima ovog odbora. Hvala vam. Sada dajem riječ izvjestiteljima iz sjene iz klubova, prije svega kolegica Maletić. Hvala vam. Hvala vam. Dobro ste, dobro je kolega objasnio zašto moramo povećati proračun za ova tri važna nadzorna tijela. Moramo postići konsistentnu primjenu i provođenje pravila diljem Europe, jer bez toga koristi od e, harmonizacije mogu biti izgubljeni. Zato je ovo vrlo važno pitanje i zato je važno osnažiti ova tri nadzorna tijela. Oni moraju povećati osoblje, moraju povećati svoje proračune i to se nalazi u našem prijedlogu s kojim se mi slažemo. A ova tri nadzorna tijela trebaju biti svjesna činjenice da ukoliko značajno povećaju broj osoblja, da e, prilikom toga trebaju tražiti e, osoblje sa dovoljno iskustva. Jer naime, bez dovoljno iskustva među osobljem mogu imati problema sa provedbom propisa. E, trebaju profesionalce sa puno iskustva i proračun bi trebao odgovarati tim potrebama. to je ono što je sada potrebno ovim tijelima. Hvala vam kolega iz kluba SID. Prije svega bih želio zahvaliti izvjestitelju na uvodnom riječi i na vrlo dobrom prijedlogu. Ovo je dobra polazišna točka i vjerojatno ćemo se svi složiti oko ovih e, glavnih pitanja. Dobro je da se koncentriramo na europska nadzorna tijela. Njihova djelotvornost mora biti naš prioritet. Imamo e, trenutno e, s ovim tijelima ozbiljne probleme. Naime, ona imaju puno operativnih e, poslova koje su u tijeku, koje se, oni se bave provedbom propisa, to su stvari koje su ključne važnosti i treba im se, omogu, se omogućiti sredstva za rad, odnosno osoblje, jer u budućnosti neće moći ispunjavati svoju zadaću na zadovoljavajućoj razini. Ja ne želimo se sutra suočiti s time, ne možemo se to priuštiti. Govorimo o stabilnosti u Europi koje ovise o reformama, odnosno onome što stvarujemo u praksi. Zato vidimo i da se žele e, zamrznuti brojevi zaposlenih u ovim agencijama do 2015. Vidimo da ovaj prijedlog komisije donosi smanjenje proračuna. Čini se da, evo, zahvaljujući ovom našem prijedlogu sada e, činimo ipak neki kvalitativni korak dalje. Po meni je ovdje argumentacija kontradiktorna i karakterizira ju rast zadaća s jedne strane, a s druge strane komisija ne želi dodjeljivati dodatna sredstva. Mislim da moramo pogledati koje su sredstva potrebna, jer kada pogledam brojke koje smo dobili od nadzornih tijela, čini se da je riječ o ravnoteženom prijedlogu, te bismo mi u odboru trebali predložiti da se zadrži e, linija koju predlažemo. Trebamo ostati pri ovim brojkama koje navode Evropska nadzorna tijela. Međutim, pitanje je gdje pronaći ova dodatna sredstva. Kako prikupiti sredstva? Trenutno nacionalna nadzorna tijela dobivaju uglavnom novac od europskih nadzornih tijela, te ovdje vidim jedan veliki upitnik kada je riječ o neovisnosti i integritetu europskih nadzornih tijela. Mislim da bismo to trebali promijeniti. Komisija treba dati jasan pregled situacije i financije bi trebale dolaziti od strane tržišta, dakle od financijskih operatera kojih se ovo tiče. Ne kažem da je to najbolje rješenje, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će se to odigrati. Dakle, govorimo o kombinaciji europskog proračuna uz financiranje financijskih operatera. Mislim da je to rješenje koje trebamo pomno pogledati. Međutim, moramo se pozabaviti još nečime. To je suradnja na području poreza na osnovu fiskalisa 2020 ne smijemo im vidjeti svojevrsni negativni učinak porad tvrtke. Trebamo raditi određenoj, pri određenoj brzini, ali mislim da ćemo tijekom idućih tjedana uspjeti izraditi izvrsno izvješće na ovu temu. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja sam koordinator ECR-a i nadam se da će ovo izvješće biti uskoro prosljeđeno izvjestiteljima iz Sijene. ECR i povijesno podržava koordinirajuću ulogu koju imaju europska nadzorna tijela, oni to moraju uspjeti vršiti na konstruktivan način i mislim da je za nas važno da one uspiju odraditi svoj mandat da se za ovo moraju pronaći sredstva. Međutim, također se slažem da ukoliko se e, proračun ne poveća, da moramo vidjeti način na koji se proračun dodjeljuje, odnosno kako su određeni prioriteti u njima. Meni je jasno da ove brojke ne odražavaju e, potrebe ovih tijela, međutim mislim da mora postojati nešto što možemo učiniti da im pomognemo. Kada pogledate ove, ova nadzorna tijela, onda vidite da se ona suočavaju sa brojnim ograničenjima. I neobično je da u vremenu kad imaju jako puno posla, kada surađuju sa nacionalnim tijelima, da ona čekaju da se nešto, da se nešto poduzme. Mislim da bi nacionalni stručnjaci u tom smislu trebali biti bolje iskorišteni, to bi nam dali veću fleksibilnost kada se poveća obim posla. Ograničavajući faktor su do resursi, odnosno financijski resursi koji su dodijeljeni. Koliko ćemo išta poduzeti kada je riječ o proračunu, onda trebamo osloboditi pravilo koje e, govori da su da oni moraju imati ograničenje od 25%. Po meni je to umjetno ograničenje koje bi se trebalo ukloniti. Njih, po meni je njihova uloga da izrađuju zajedničke pravilnike, da se pobrinu za provođenje tih pravila na nacionalnim razinama. I sada vidimo da, ovaj da, se, da se sastavlja jedinstveni pravilnik. Oni također imaju velik obim posla s kojim se suočavaju, ali to nije dugoročni problem. Zato što nećemo ih donositi propisano kako smo to činili u zadnjih pet godina, dakle situacija će se i promijeniti. Zato je tu važna fleksibilnost. Također vjerujem, kao što je rekao izvjestitelj, probleme, da postoje problemi sa angažiranjem stručnjaka. Ovdje postoje specifična pitanja koja se tiču regrutiranja novih ljudi. Tu je poznavanje jezika koje je problem i nastavit će biti problem. Imamo velike stručnjake u EU koji ne raspolažu drugim radnim jezikom. I mislim da je oduvijek bila greška tražiti od ovih stručnjaka da ispunjavaju uvjete koje su inače uvjeti za komisijino osoblje. Europska središnja banka također ima slične probleme na ovom, e, na, u ovom dijelu koji se tiče osoblja sa velikim radnim iskustvom. O, s obzirom da ove, ova nadzorna tijela imaju ipak ograničene nadležnosti, Mislim da bi, tu, da bi bilo prerano sada govoriti o sudjelovanju dionika na financijskom tržištu u njihovom financiranju. Predlažem da se time pozabavimo kada budemo radili reviziju njihovih, eh, njihovog posla. Ova tijela treba biti neovisna, ali neovisna o čemu? Neovisna o stručnjacima iz zemalja članica, pa ne znam, po meni je to vrlo opasan put. Mislim da one trebaju biti neovisna kada je riječ o davanju savjeta komisiji, ali nisam sigurna da želim da budu e, neovisni u potpunosti. Oni moraju odgovarati za provođenje političkih odluka. Brine me da neovisnost e, ne znači za sve ljude isto i zato mora biti jasno što podrazumijevamo po tom riječi. Ovdje se govori fleksibilnosti, mislim da se ona mora povećati i po meni je to moguće učiniti u trenutnoj financijskoj omotnici. Sigurna sam da se oko toga možemo složiti u klubovima, da nađemo veću fleksibilnost za ove agencije koje po meni obavljaju zbilja izvrstan posao u jako teškim uvjetima. Hvala. Izvolite kolega iz Guja ima riječ. Euh, relativamente euh, a Hvala u ime mog kluba zastupnika. Htio bih izaći jednu temeljnu kritiku. Ovaj sporazum ima ideološku liniju koja je suprotna onome što mi smatramo da bi trebala biti Europska unija. Ovo ide u jednom kapitalističkom smjeru i tu se pokoravamo pravima tržišta. Smatramo da pravila tržišta mogu riješiti sve i to na najučinkovitiji način. Na taj način vidimo što se događa na sličnim tržištima, u okviru liberalizma vidimo da, da ta pravila tržišta ne funkcioniraju i da sada pokušavamo nadzorom ograničiti eh, katastrofalne posljedice koje tržišta proizvode. Ta logika, dakle, da pokušavamo ojačati nadzor naspram tragičnih e, posljedica zbog nedostataka manjkavosti tržišta je na neki način svjedočanstvo ovog krivog puta kojim Europa ide. I stoga vidimo sada da ovi mehanizmi ne mogu doista stvarno riješiti probleme što više zbog toga što smo u jednom ograničenom okviru, proračuni se smanjuju, imamo višegodišnji financijski okvir koji je ograničen i sada moramo imati nadzor koja će vršiti svoju funkciju, a sve je to ugroženo sa trenutnim stanjem i ja bih zaključio s time što kažem da sam uvjeren da ćemo iz jednog nadzora u drugi za nekoliko godina Stiče do zaključka da je mnogo skuplje imati javni financijski sektor nego da je mnogo bolje imati javni financijski sektor nego ovaj financijski sektor kako imamo danas. Hvala. Hvala kolega Gigold za zelene. Radujem se dugoj raspravi o tome treba li se uvesti neki socijalizam u financijska tržište, treba li dokinuti kapitalizam. Ali kada je riječ o ovim proračunima, moj odgovor je vrlo kratak. Hvala izvjestitelju. Kada je riječ o ovim europskim nadzornim smatram da je riječ o potrebnom potezu i htio bih čuti od komisije kako objašnjava ove rezove u proračunu, dok će iduće godine ova tijela imati jako puno posla. Mogu li u detalje objasniti? A, vi ste to istaknuli, čuo sam isto od DG Markta, da oni u početku nisu bili za ove rezove, ali na koncu, su ih ipak predložili. Mislim da je to strukturalni problem. O tome smo više puta ovdje raspravljali. i Imali smo različite, različita mišljenja na proračun, tako jednom mom to je potrebno, potrebna neovisna proračunska linija kako Digimarkt ne bi trebao donositi teške odluke. Zato, su, zato smo izgradili SRM, a onda se e, ovdje reže. Mislim da to zbilja nema smisla. Mislim da bismo trebali inzistirati na promjenama unutar proračuna, u strukturi proračuna kako bismo riješili ovaj problem. I osim toga, podržavamo da dionici na tržištu koji su razlog za ove troškove da oni plaćaju. To je važno načelo i zato mislim da je važno na tome insistirati. Također, htjeli bismo vidjeti ulaganje u osoblje, pa i napore civilnog društva kada je riječ o ovim problemima. Htjeli bismo ponovno vidjeti komunikacijsku strategiju komisije za Europsku i monetarnu uniju. Imali smo neke rasprave tijekom posljednjeg proračunskog ciklusa. Međutim, moramo vidjeti je li tu došlo do napretka, onako kako smo to željeli. Također želim reći da, da je rad na financijskom radno financijskom sektoru nešto na čemu se nastavlja raditi i tijekom ovog proračunskog razdoblja. Vidimo da su pokrenute mnoge reforme. I trebamo vidjeti koristimo li ovaj proračun da bismo se osigurali da se pravila poštuju. Na primjer, imamo pitanja o tome i da li je IFRS radi sve što je potrebno za srednje velike tvrtke. I na koncu žalosno je da je vijeće zauzelo stajalište kojim oslabljuje Eurostat. Mi smo se godinama zalagali za jaku europsku statistiku i mislimo da je prvotni prijedlog komisije nešto što se treba vratiti na stol. Hvala vam. Thank you, Sven. Marko Hvala Sven. Marko Valli iz FDD-a. U redu, hvala. Analizirali smo izvještaj i vidjeli smo na koji način ova nadzorna tijela imaju problem sa osobljem, dakle s osobljem na višim razinama i s asistentama. Vidimo da je omjer jedan naprema 15, mislim da je to nije baš razmjerno. Naravno da bismo trebali biti, dobiti točnije brojke, no možda bismo ipak trebali malo spustiti naknade za više dužnosnike. Što se tiče prijedloga izvjestitelja, mislim da je 20% više proračuna pretjerano i zbog toga se ne slažem ni s jednim ni s drugim dijelom. E, mislim da treba smanjiti proračun i zaposliti više asistenata, a ne administratora. Eto, to je naš prijedlog. Hvala. Sad imamo još vremena za vrlo kratko spodnevne za riječ. Pet minuta imamo zahtjev od gospodina Balca. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja vidim ove proračunske planove komisije vezanih uz europska nadzorna tijela EBA Europa i ESMA vrlo, na vrlo kritičan način sa rezovima od cirka 10%. Mislim da nećemo moći prihvatiti ovaj prijedlog. Na jednu točku bih se posebno osvrnuo. Ja sam bio izvjestitelj za Omnibus 2 i u tom smislu bi isto tako postavio pitanje vezano uz ejopu koja se bavi naravno provedbom što se tiče Omnibusa 2 imat će sve veće nadležnosti idućih nekoliko godina s tim u vezi i mislim da tu ne možemo kategorizirati nadzorna tijela kao takozvani New Task Authority. Kod drugih nadzornih tijela bi se sigurno našli slični, slične točke. Kada komisija sada želi iskoristiti ove restriktivne proračunske planove za to da sami kod studija učinku i kod regulatornih studija ostaju za kormilom, onda mislim da će to ovdje kod nas u Europskom parlamentu naići na dosta negativnu reakciju. Mislim da je očito da su nam potrebna određena poboljšanja što se tiče dodijeljenih sredstava i što se tiče ljudskih resursa za ta tijela. S tim u vezi želim isto tako reći da pozdravljam blagi, blagi, blago povišenje sredstava kod eh, European Public Research Service. Mi smo se uvijek zalagali za to i za taj instrument i htjeli smo da bude ojačan i u budućnosti. Stoga bih ja još jednom lijepo zamolio da se promisli o tome što je doista moguće napraviti. Ovako gledano, ova dodjela sredstava nije sukladna činjenicom stanju. Hvala. Mr. Offling. Gospodin Offling. Hvala gospodine predsjedniče. Nekoliko govornika su se osvrnuli na sudionike na finanskom tržištu, na to da bi oni trebali plaćati, kao da je to besplatan novac. Naravno da oni ne plaćaju naknade, nego da ih samo prenose. Stoga će mali štediše, ulagači i umirovljenici diljem Europe osjećati zapravo ta, ta prebacivanja. Ono što vidimo je da želimo veće rashode u nekim institucijama Europske unije, a da ne vidimo gdje ćemo uštediti novac s druge strane. Ako krenemo s tim putem, onda ćemo samo dobivati sve skuplje i skuplje službe diljem Europske unije. Stoga mislim da bi komisija trebala vidjeti gdje će se uštediti drugi novac ako ovaj, ovaj, ovo područje nije prioritet za uštedu. Hvala, ne vidim druge zahtjeve za javljanje za riječ i stoga sada mogu predati riječ predstavniku EBE, eh, gospodinu Farkasu, koji je izvršni direktor eh, Europske službe za nadzor banaka. Hvala lijepa. Dopustite mi da kažem, budući da smo svi tu ovdje kao predstavnici ova tri nadzorna tijela, govorit ću ja samo u ime EBE. Želim zahvaliti na ovoj prilici za ovaj sastanak, da vam se mogu obratiti. Ovo je prvi sastanak naših tijela i novog Europskog parlamenta. Želim također zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljem u Sjeni, što su nas kontaktirali već prije ove rasprave, što su razvili vrlo dobro razumijevanje oko toga odakle dolaze ovi proračunski planovi, što su vidjeli naše zahtjeve. I ono što bih htio u nekoliko rečenica istaknuti jest da je od osnutka ovih tijela E, u 2011. godine. Mandat koji su naše agencije dobili, koji je naše agencije dobili, da, je, da se taj mandat više širio i da se do dan danas širi. Znamo i u potpunosti smo svjesni toga da se to širenje ovlasti neće nastaviti do nedogled. Doći ćemo do jedne razine gdje će se taj mandat zaustaviti ili će postati skromniji, no na sreću još taj dan nije došao. Mi smo dosta agresivni što se tiče mandata koji smo zaprimili. Naš proračun i naši proračunski zahtjevi su se uvijek temeljili na tim posebnim mandatima. Zahtjevi su utemeljeni sa vrlo detaljnim analizama, ovisno o nadležnostima koje su nam povjerene, oni su potpuno transparentni što se tiče parlamenta, i mi smo spremni objasniti ih ili pružiti bilo kakve e, pozivinske informacije vezano uz to. Samo da vam dam nekoliko brojke. U skladu sa novim zakonodavstvom, to je dosta nedavno zakonodavstvo e, o BRRD-u i toj direktivi, pa i o SRM-u, te zakonodavstvo vezano uz direktivu o zaštiti štednih poluga, EBA je nedavno zaprimila novi mandat za 2015. godinu koja uključuje 69 proizvoda koji se odnose samo na to novo zakonodavstvo. To uključuje 15 regulatornih standarda za provedbu tehničkih standarda, 9 savjeta u komisiji i e, izdavanja smjernice kao nadopunu, a to su sve novi mandati. Stoga smatramo da i ovaj zahtjev koji smo mi iznijeli, što, što znači blago povišenje proračuna, te blago povišenje maksimalne gornje granice za našu agenciju, da oni održavaju zadaće koje su povjereni našem tijelu. Stoga vam zahvaljujemo na podršci koju ste izrazili, koju smo zaprimili od nekoliko članova odbora Ekon i mi vam i dalje stojimo na raspolaganju za razgovor o tome što radimo, kako izgleda naš mandat, i kako namjeravamo izvršiti naše zadaće. Hvala vam lijepa na ovoj prilici. Hvala. Sada Carlos Montagro, predstavnik EOPE, eh, izvršni direktor EOPE. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala na ovom pozivu, hvala na kontinuiranu podršku od eh, početka ove priče s europskim nadzornim tijelima i mi svi želimo da to bude priča uspješnica zajedno sa Europskim parlamentom. Želim e, reći nešto više osobnije iskustvo. Kao prvo kako izgrađujemo proračun. Mislim da je to važno. Što se tiče procesa imamo tri pokretača. Kao prvo, proračun e, je povezan sa radnim programom. Kao drugo, nemamo nikakvih buffera. Slično je sa našim članovima možemo pozvati bilo koje interesirane stranke ili nekog iz Europskog da vam prikažemo na naš proračun. Godine mi tražimo mjesta za uštedu. Osoba s moje desne strane je odgovorna upravo za to, za e, posebna područja gdje se može dobiti ušteda. Kao treće, mi ovisimo o proračunima naših e, članova koji su dakako bili e, podložni krizom. Ako pogledamo ovaj e, proračunski plan za, za 2015. godinu imamo 3,7% porasta. No, ako vidite ove pojedine, pojedina poglavlja u proračunu, možete vidjeti da smo za 12% smanjili troškove vez, e, naspram 2013. godine. Jedino, jedina stavka koja raste je stavka vezana uz osoblje. Mislim da je to važna poruka. Naravno, to održava potrebe naših članova, ali isto tako i potrebe europskih građana. Tako mi radimo proračun, kako komisija izrađuje proračun za europska nadzorna tijela. Odgovor je vrlo jednostavan. Iz 2013. godine imamo priopćenje od strane komisije gdje se govori o europskim nadzornim tijelima. Tu imamo tri kategorije. agencije za nove zadaće, startup agencije, i mi se smatramo još uvijek startup agencijom, a iduće godine ćemo preći u kategoriju New Task kao što je neko rekao, imamo više stotina novih zadaća. Što se događa u praksi? Oni su, učinili oni su uzeli iste brojke koje smo imali 2013. godine i njih su primijenili. A zašto bi ih trebalo promijeniti? Iz više razloga. Kao prvo imamo te nove zadaće koje smo spomenuli ne samo iz DJ Mark, nego isto tako iz DJ Employment, pa i od strane Europskog parlamenta, ali isto tako i zato što će ove godine proračunski, zato što su proračunska tijela donijeli odluku s kojim bi trebali dobiti drugi proračun. 10% smanjenja za proračune Jope naspram ovog prijedloga koji smo dobili od Europskog parlamenta. To znači da se time zanomaruju odluke proračunskih e, tijela, dakle parlamenta i vijeća. Iz vijeće smo dobili znakove podrške, no njih ne zanima proračun. I toga Europski parlament ima tu vrlo tešku odluku. Vidimo da nas podržavate, da ste nam povjerili više zadaće, to znači veće povjerenje, ali isto tako ste nam izražavali podršku ne samo sa riječima, već sa dijelima tijekom ovog proračunskog postupka. Kada poslušam gospodine izvjestitelja, rado sam čuo da se žele vratiti na prethodni prijedlog što se tiče i opet tu postoje neke razlike i savjetovao bih da se provjeri što je komisija htjela u prethodnom prijedlogu, jer prije dvije godine smo imali dosta neugodno iskustvo sa prijedlogom veznih uz agencija, a isto tako što se tiče budućnosti jedna posebna proračunska stavka je definitivno nešto što možemo podržati. Jedno osobno iskustvo. Kada sam se vjenčao, moja žena je rekla da brak nije samo ljubav, već i akcija. Sada nam komisija kaže što želi od nas i da je ona danas za komisiju već bi se, već bi se dugo razvela. Gospođa Ros, izvršna direktorica ESME. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. I hvala svima na ovom pozivu da damo naš doprinus raspravi. Hvala isto tako mm, gospodinu Torvalsu, izvjestiteljem u Sjeni na njihovoj podršci što se tiče proračuna. Kao što su rekli moji dvoje kolega, mi smo dosta nova agencija u tom smislu što smo osnovani 2011. godine i Organizirani smo na temelju toga da ćemo vidjeti postepen porast u resursima kako bi time odgovorili na porast u zadaćama koje su nam povjerili trenutni zakonodavci u proteklih nekoliko godina. Stoga je bitno nastaviti sa tom izgradnjom kako bismo došli do jednog stupnja gdje doista možemo biti nezavisna nadzorna tijela za dakle, nadzor i regulaciju financijskih sustava u Europi. Proračunske brojke koje su za nas predložene za 2015. godinu odgovaraju minimalnim zahtjevima koje mi smatramo da su nam potrebni kako bismo obavili zadaće koje su nam povjerene u proteklih nekoliko godina, bilo da se radi na području izravnog nadzora ili na, e, na ili, da, ili o izradi jedinstvenog pravilnika. Kada gledamo isto tako konvergenciju u nadzoru i financijsku stabilnost financijskih tržišta. Prijedlog proračuna koji smo mi izgradili na ESMI je sukladno mojim kolegama bio izrađen na temelju minimalnih zahtjeva. Gledali smo gdje možemo preraspodijeliti osoblje, gdje možemo ostvariti kraj od, s određenim zadaćama jedinstvenog pravilnika te ih možemo te možemo neko osobi prebaciti na provedbene zadaće. Pokušali smo prioritizirati sveukupno naše potrebe za osobljem. To je bilo u skladu sa općenitim ograničenjem u proračunu i sa teškom ekonomskom situacijom s kojom je suočena ne samo Europska unija, već i e, svaka pojedina država članica sa nacionalnim nazivnim tijelima koje i dalje čine veliki dio doprinosa našem proračunu. U tom smislu smo predložili uz podršku nadzornog odbora zapravo pad u svježim kreditima za ovu godinu. To je bilo zanimljivo zato što smo već bili svjesni pritiska na sve, sveobuhvatni proračun, ali smo tražili ipak porast e, u ljudskim resursima što bi se financiralo iz porasta naknada e, koje bi zaprimile agencije za kreditiranje gdje smo imali tu mogućnost. Prijedlog komisije je u tom smislu iznimno problematičan zato što još pojačava tu štednju naspram minimalnih zahtjeva koje smo mi predložili i ima isto tako i velik učinak na doprinose od strane nacionalnih nadzornih tijela. To bi sve u svemu značio pad od 15% do onoga što smo mi zamolili za 2015. godinu, što mislim da je za agenciju koja još uvijek raste iznimno zabrinjavajuće. Ako ćemo biti suočeni sa takvim rezovima, onda ćemo morati promisliti o ovoj prioritizaciji naših zadaća koje smo već izveli i zasigurno ćemo morati suspendirati pa možda i ukinuti određene zadaće e, prije svega vezanih uz provedbu i e, informacijsko-tehnološke proizvode koji zapravo pokazuju kako jedinstveni pravilnik može funkcionirati u praksi i stoga smo vrlo zahvalni na vašoj podršci u smislu da ponovno vratimo na stol prijedloge s kojima su se složili naši odbori i rado ćemo vam dati bilo kakve dodatne informacije te odgovoriti na vaša pitanja ako ih imate i hvala vam lijepo što ste nas saslušali danas. Hvala. Sada predajem riječ predstavniku komisije Antoniju Dempsiju. Hvala vam. Najprije bih vam htio reći da mi u komisiji i u općoj upravi za tržište mm, cijenimo rad europskih nadzornih tijela, cijenimo e, njihove napore i svjesni smo važnosti njihovih resursa. Ms. Montalvo iz EIOPE e je opisala postupke koji se događaju u agenciji a, isto tako, sličan proces imamo i u komisiji, dolaze zahtjevi iz agencija, komisija ih analizira, e, razgovara se o tome i nakon toga e, komisija da svoj prijedlog e, proračunskom tijelu. U okviru tih pregovora raspravlja se i o dodatnim zadacima, naravno oni se uzimaju u obzir, ali uzima se i u obzir srednjeročni kontekst proračunske situacije. I rezultat toga je da u slučaju europskih nadzornih tijela proračun se vraća na komunikaciju koju je komisija objavila u srpnju 2013. u okviru srednjeročnog financijskog okvira i prijedlog za 2015. je u potpunosti u skladu sa, sa tim tekstom. Sjećate se da za proračun za 2014. proračunsko tijelo je dodijelilo viši proračun, no što je to u početku zadraženo, a isto tako što se tiče osoblja, dodijeljeno je ono osoblje koje je bilo planirano u komunikaciji komisije i to je obrazloženje iza ovih događaja oko osoblja. Dakle, osoblja, to jest broj koji je bio planiran za 2015. To je osoblje dodijeljeno još u srpnju 2014. I komisija je predložila da e, isti brojevi koji su u početku planirani za 2015. da ostanu takvi. No kad gledamo širi kontekst, a tu se, o tome smo već puno puta govorilo za vrijeme različitih rasprava, Postavlja se pitanje na koji način se financiraju europska nadzorna tijela. Kao što znate, komisija je pripremila analizu ESA prema njihovim e, uredbama u financiranju i ta će analiza biti objavljena krajem mjeseca. U toj analizi tražit će se analiza svih opcija za buduće financiranje europskih nadzornih tijela i to će uključiti a dakle sagledavanjem novih mogućnosti financiranja od strane industrije kao što je već spomenuto u slučaju esme već postoji element e, financiranja od strane privatnog sektora analizirat će se još dodatne mogućnosti ako one uopće postoje kako bi se e, eliminiralo, eliminirala sredstva Europske unije i zemalja članica. Osim toga bit će važno razmisliti i o tome bili financiranje u potpunosti od strane industrije, bili li takvo financiranje bilo odgovarajuće. No to svakako je jedna od tema u tom e, izvješću i detaljnije će se analizirati cjelokupno pitanje dugoročnog pristupa za financiranje europskih nadzornih tijela. Hvala, sada bih kratko dao riječ našem izvjestitelju. Hvala vam. Da, ovo je očito vrući krumpir. Što se mene tiče, nije toliko uh, nerješiv. Svi izvjestitelji u sjeni su se manje više složili oko ovog stava, tako da ne vjerujem da ćemo imati puno uh, poteškoća. Predložio sam da komisija predloži financijski sustav do 2017. i kada sam to predložio, mislim da sam to učinio samo da se ta tema napokon nađe na stolu. Jer vjerujem da postoji netko ko pokušava zakočiti ovaj proces, nije to ništa novo. No, vjerujem da ćemo zajedno sa izvjestiteljima u sjeni uspjeti doći do rješenja, a nakon toga ćemo moći raspravljati o filozofskim problemima. No, s obzirom na vremenski okvir, sada nemamo vremena za filozofska pitanja. Hvala vam. Hvala vam. Rok za amandmane je 29. srpnja. Razmatranje amandmana će se održati 3. rujna i isti dan ćemo glasati u odboru Ekon. Hvala vam svima. Sljedeći sastanak će biti 3. rujna. Želim vam svima ugodne blagdane. Hvala vam.